Prije nego što započnemo s glasanjem, moram dati dva priopćenja. Prvo priopćenje vezano je za potres na Tajvanu. Na otvaranju ove plenarne sjednice u mislima smo sa stanovnicima Tajvana koji su jučer pretrpjeli veliki potres. Mnogi ljudi nedostaju, ima žrtava i još uvijek se radi na uklanjanju posljedica. Drugo priopćenje. Nadležne francuske vlasti